Uh, uh, uh, Kolege i kolegice, dobar dan svima. Zamolit ću vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti sa sjednicom. Zadovoljstvo mi je što vas mogu obavijestiti Molim vas e, još jednom, kaže predsjedavajući, da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti sa zasjedanjem. Zadovoljstvo mi je što vas mogu obavijestiti da je izaslanstvo u parlamentarnoj e, skupštini Unije za Mediteran, da će se sastati danas sa gospodinom Adelom Asumijom, podpredsjednikom Arabskog parlamenta i s gospodinom Ahmedom Hergivim, predsjednikom odbora za vanjske poslove i nacionalnu sigurnost. Srdačno pozdravljam eh, gospodine Alasumija i Mehreguja i želim naglasiti da mi pridemo veliku i važnost suradnje između Europskog parlamenta i Europskog parlamenta. Dobrodošli, gospodo. Kolege i kolegice, eh, vidim da tražite riječ vezano uz poslovnik ali prihvaćam javljanja samo vezano za poslovnik i neću dodjeljivati riječ za e, druga pitanja. Gospodin Weigel izvolite. Hvala predsjedavajući. Mislim da shvaćate da je ovo jako važno pitanje i zato sada želimo zati riječ. Jedan od najvećih, predsjednik je prekinuo govornika, ne gospodine Weigel, ovo nije vezano uz poslovnik niste naveli članak temelju kojeg se javljate zbog dužine i trajanja glasovanja e, koji obuhvaće ključni zakonodavni paket. Odmah ću vas prekinuti, ne mogu vam dati riječ, ispričajte me, možda ćete sutra dobiti priliku. Gospođa Gomez, imate li vi nešto vezano uz poslovnik? Želim vas obavijestiti da je profesor Merera Godino bio važna osoba u Etiopiji. Pozivamo ovaj parlament da potakne njegovo puštanje na slobodu. Predsjednik kaže, sad nastavljamo sa glasovanje. Ni vaše javljanje nije bilo vezano uz poslovnik gospođo Gomez. Dame i gospodo, prva točka na dnevnom redu za ovo glasovanje je izvješće gospodina Buhnera kontrola izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći, provoza u pogledu robe s namjenom. Odbor INTA je nadležan. Ovo je poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje.